ladies Dame i gospodo, znate dnevni red. Da li ima primjedaba ili ćemo ga smatrati usvojenim? Znači, smatramo ga usvojenim. A sada, kao što znate, danas je održana sjednica vijeća E, ministara vanjskih poslova na temu Ukrajine, odnosno referenduma na Krimu. I sada imamo pred sobom zaključke vijeća i glavna točka tih zaključaka je da zbog nedostatka bilo kakvih rezultata od strane Rusije E, vijeće donijelo niz mjera uključujući zamrzavanje imovine i zabranu kretanja po Europskoj uniji za neke dužnosnike Rusije. Danas, a možda i sutra ćemo imati još prilike detaljnije raspravljati o tome. zapisnik sastanka od 21. siječnja imali primjedava? Nema. Onda prelazimo na prvu točku dnevnog reda. Javna rasprava o odgovoru Europske unije na rusku vanjsku i trgovinsku politiku prema zemljama istočnog partnerstva. E, želim pozdraviti našeg kolegu Valensu koji predstavlja odbor za međunarodnu trgovinu. Raspravljat ćemo o, nešto, o nečemu što je prije cijele ove situacije na Krimu već bilo dovoljno zabrinjavajuće, naime o mjerama koje je Rusija poduzela prema zemljama Mm, istočnog partnerstva na području trgovine i gospodarskih odnosa. Svakako moramo e, zauzeti stajalište u vezi s tim, a sada sve to skupa još i u, e, u iz, e, sa stajališta jučerašnjeg referenduma. Imaćemo niz stručnjaka gospodin e, gospođa Volčuk sa sveučilišta Birmingham, e, gospodin Cassier e, iz Russell School of International Studies i gospodin Vigand. A sada bih zamolio kolegu Valesu da preuzme predsjedanje. Hvala lijepa. E, drago mi je što imam priliku predsjedavati i sudjelovati u, ovoj javnoj raspravi. Mi smo od početka istočnog partnerstva 2008. E, to je bila, bio pokretač promjena za istočne susjede Europske unije a Rusija je to smatrala konkurentskim e, projektom svom projektu, a to je Euroazijska carinska unija. Rusija nije imala namjeru dopustiti partnerima kao što je Bjelorusija e, postati, da postanu, e, da potpišu sporazum pridruženju s Europskom unijom. U proteklih nekoliko mjeseci svjedoci smo intenzifikacije cijelog niza ruskih mjera sa ciljem da se uvjeri zemlje istočnog partnerstva da odustanu od tog partnerstva i od sporazuma o pa, pridruživanju s Europskom unijom, a u korist e, Euroazijske unije sa Rusijom. To je počelo kao neopravdane, neopravdana trgovinska ograničenja protiv e, Moldavije i e, Ukrajine. Nastavilo se sa financijskim pritiscima na Ukrajinu. To zastrašivanje je na, sada nakon promjene vlade u Ukrajini dovelo do ocijepljenja Krima što se tiče ne samo ukrajinsko-ruskih odnosa, nego i cijele evropske sigurnosti i međunarodnih diplomatskih odnosi, odnosa. U različitim mjerama mi smo svi očekivali da Rusija neće dopustiti da samit u Vilniusu bude uspješan i niti da e, Ukrajina postigne mirnu tranziciju neki od, neke od mjera koje je Rusija e, usvojila dobro su poznate, na primjer e, cijene energenata, e, vršenje pritiska na političke saveznike, stvaranje sigurnosnih napetosti, gospodarske mjere, trgovinske mjere i tako dalje. To što su te mjere do sada bile uspješne po, po, potiče cijeli niz pitanja o kojima danas trebamo raspravljati. Zašto e, su te zemlje podložne takvoj vrsti pritiska? Moramo biti svjesni toga da je njihova spremnost za približavanje Europskoj uniji nestala pod pritiskom e, Rusije. kako Europska unija može bolje odgovoriti na rusku politiku sa ciljem koja je usmjerena e, sprečavanju približavanja istočnih susjeda Europskoj uniji. Postoje neke metode koje bi se mogle češće upotrebljavati o kojima trebamo razmisliti u službenim priopćenjima Europske unije kao odgovor na e, ono što su objavili ruski mediji e, jasno je da e, tu na našoj strani postoje slabosti i nedostaci i konačno u ovom trenutnom kontekstu ruske intervencije na kriju je li odgovor Europske unije bio adekvatan da li je paket pomoći Ukrajini koji je predložila komisija i podržalo vijeće, da li ide u pravom smjeru što se tiče gospodarskog i e, e, financijskog oporavka? Da, ali da li je dovoljan u ovoj situaciji? Sada Evropska unija namjerava, to jest usvojit će sankcije, možda ćemo danas ili sutra čuti o tome, ali nije vjerojatno da će se Krim E, vratiti pod e, ukrajinsku e, vratiti Ukrajini. Postoje pitanja na koja danas trebamo naći odgovore i mislim da ovakve rasprave sa stručnjacima mogu imati za rezultat nove ideje i prijedloge kako u budućnosti rješavati ovakve probleme. Ako mi dopustite ja ću predstaviti naše paneliste. Hvala lijepa. Sada ćemo riječ dati našim pozvanim gostima. Najprije gospođi Katarini Volčuk koja će nam e, koja će imati jednu prezentaciju i zamolio bih je da tu prezentaciju obavi ako je moguće unutar 10 minuta kako bismo nakon toga e, mogli imati raspravu. Doktor, doktorice Volčuk, izvolite. Hvala lijepa na pozivu Eh, ovaj događaj se odigrava baš u pravom trenutku. Govorit ću o Rusiji i gospodarskim implikacijama. Kako Rusija eh, može eh, izvršiti utjecaj na zemlje istočnog partnerstva i kako ih može potaknuti, odnosno kazniti u slučaju da se odluče za Europu. Želim se ispričati svim ekonomistima u grupi. Ono što ću reći je e, da ono kako, da je ponašanje Rusije prema istočnim partnerima motivirano političkim razlozima i da je ponašanje Rusije kao međunarodnog aktera zapravo vrlo teško predvidjeti. Ali kao e, politolog mogu vam reći da Rusija ne samo da će E, kažnjavati svoje partnere, nego je već počela sa kažnjavanjem e, tih zemalja e, gospodarskim mjerama. Ja ću vam objasniti kako će to Rusija činiti. Ja ću se koncentrirati na Gruziju, Moldaviju i Ukrajinu i počet ću sa objašnjavanjem konteksta jer kontekst je vrlo važan. Ono što imamo od 2010. nadalje je jedna vrlo fleksibilna, selektivna E, e, vrsta ekonomskih odnosa imamo cijeli niz bilateralnih i multilateralnih ugovora neki to zovu s dijelom špageta e, sa vrlo niskom, niskim stupnjom prenošenja ovlasti i slabim slabom implementacijom. Dakle, to je bio kontekst i kao što je već spomenuto, stvaranje Eurazijske carinske unije, odnosno stvaranje jedinstvenog gospodarskog prostora, e, ta e, e, Carinska unija bitno mijenja situaciju jer stvara uvjete za gospodarsku eh, integraciju bivšeg prostora Sovjetskog saveza. Eh, jedno zanimljivo pitanje možemo ostaviti za kasnije u kojoj mjeri je Rusija samo odgovorila na naš projekt istočnog partnerstva ili ima svoju vlastitu agendu koju provodi. Zašto je važno koju vrstu režima imamo? Jer kao što sam već rekla, ovo je vrlo ambiciozan i e, uznapredovao projekt integracije e, koji karakteriziraju velika asimetričnost između zemalja članica, gdje Rusija jasno dominira nad ostalim manjim članicama, ali također imamo i e, moć odlučivanja gdje nominalno barem svaka zemlja ima jedan glas e, međutim to ne dolazi do izražaja na primjer u carinskom kad se radi o carinskom režimu jer zemlje kao što jer tu Rusija donosi odluke u kojoj e, mjeri će Bjelorusija i Kazahstan se tu e, e, uklopiti u to, to ostaje još nejasno, to će pokazati budućnost. Ali u svakom slučaju tu imamo situaciju sa vrlo, da nemamo vladavinu prava u tom prostoru i važno je promatrati ne samo što tu Rusija kaže, nego kako Bjelorusija i Kazahstan interpretiraju ono što se događa u, zemljama istočnog partnerstva. Veliko pitanje je može li, je li Rusija sposobna za multilateralizam? E, e produbljivanje integracije u euroazijskom prostoru, e, što se toga tiče, Rusija pokušava biti dobar partner. Dakle, ne samo Rusija, nego i Bjelorusija i Kazahstan e, kažu mi smo u ovome svi jednako pravni partneri. Dakle, Rusija pokušava e, pokušava e, biti dakle sposobna za multilateralizam, ali osobito odluka od 3. rujna e, predsjednik je Armenije je jednostavno objavio da će se Armenija pridružiti e, Euroazijskoj carinskoj uniji. Dakle, kad se radi o ekspanziji, odnosno proširenju e, euroazijskog režima integracije, to je ruski projekt. Dakle, unutar tog režima Rusija je više multilateralna nego prema van, ali uz, bez obzira na to predsjednik Putin je e, izrazio e, veliku, veliko samopouzdanje, odnosno e, očito je da se može pouzdati da će zemlje članice podržati njegovu politiku, odnosno da neće e, e, ići na svoju ruku. Dakle, Rusija ima cijeli niz bilateralnih i multilateralnih instrumenata kojima može vršiti pritisak na svoje e, partnere. Tako da e, im to omogućava da koriste vrlo E, e, izvanredne e, zaštitne mjere. Pogledajmo na brzinu jedinu zemlju u kojoj imamo kad se radi o privlačenju novih članica, zemlju koja je pokazala najintenzivniju kampanju u korist euroazijske integracije, to je Ukrajina, tu imamo cijeli niz E, argumenata koji e, tvrde da postoje velike kratkoročne i dugoročne koristi za Ukrajinu od pridruživanja toj e, carinskoj uniji, ali također i politički argumenti da bi Rusija bila puno jači argument u odnosu na Europsku uniju, usporedbi s Europskom unijom i da bi E, to dogovor sa Rusijom bio puno bolji e, za te zemlje nego e, sporazum sa Europskom unijom. Dakle ono što vidimo što smo vidjeli kampanja u Ukrajini je bila neka vrsta mrkve i štapa 219 milijardi dolara između 2011. i 30. ali također i pritisak ne samo mrkve na Krimu je došlo također do pritiska i u tom portfoliju mjera e, koje e, Rusija primjenjuje i će primijeniti su cijeli niz sankcija odnosno protektivne mjere kao što su e, trgovanski embargo, carinske kontrole, ali također i takozvana energetska diplomacija koja je krajnje važna. To su aspekti na koje se želim e, koncentrirati jer e, kada se primjenjuju na jednu svaku pojedinu zemlju ponaosob možda nisu toliko važne, ali kad se primjenjuju na sve te zemlje istočnog partnerstva onda su e, izuzetno važne. Na primjer, proizvođači e, mliječnih proizvoda u Gruziji e, su vrlo sretni što će moći izvoziti na tržište Europske unije. Ali kad govorimo o Moldaviji, e, vinu i alkoholnim pićima, 28% njihovog izvoza ide na rusko tržište. I kada Europska unija e, otvori svoje tržište, tu postoje otvorena pitanja što se tiče standarda koje trebaju proizvodi ispuniti da bi ušli na europsko tržište. A ti proizvodi se na ruskom tržištu cijene i jako su dobro poznati. Također cijena energenata, e, odnosno ogroman dug koji se nakupio u slučaju Moldavije je to 4 milijarde eura za plin. Dakle, to je vrlo... Moldavija je odgovorna za transnjestarski plinovod, a također je važno, važno i kretanje radne snage, odnosno odlazak e, ljudi iz tih zemalja e, u Rusiju trbuhom za kruhom kad je riječ o, GDP, o BDP-u između 8 i 25 posto e, Moldavije e, zapravo je e, potječe od gastarbajtera. Moldavski izvori kažu 8%, ruski izvori kažu 25%. Dakle, ovisnost Gruzije izvoz Gruzije je puno e, e, šaroliki, raznoliki, veći je spektar proizvoda, međutim također postoji velika ovisnost Gruzije od Rusije u smislu vanjske trgovine. I kada je Rusija uklonila trgovinski embargo, Gruzija je dakle e, mogla izvoziti svoje proizvode u Rusiji što je za njih bilo od velikog značaja u gospodarskom smislu. Ali pogledajmo Ukrajinu. Ja tvrdim da je Ukrajina najranjivija, iako je Moldavija najsiromašnija zemlja u Europi kako Rusija može kazniti Ukrajinu. Na primjer, e, željeznička oprema e, e, koju proizvodi Ukrajina, Rusija je odmah otkazala narudžbe te željezničke opreme, nadalje strojevi, strojogradnja, a ti su, e, ta industrija je u južnoj i istočnoj Ukrajini. Dakle, kad Rusija zatvori granice i prestane od njih kupovati te proizvode, to će za njih imati vrlo pogubne posljedice na njihovo gospodarstvo. Također trgovinski embargo na neke pojedine proizvode, mliječne proizvode, čokoladu i tako dalje. Dakle, e, što se tiče carina, to je zanimljivo, e, nije bilo nikakvih e, službenih informacija od strane Rusije zašto ukrajinska roba ne može ući u Rusiju. E, Rusija je jednostavno koristila e, carinski kod koji je već od prije postojao tako da se Ukrajina nije mogla pozvati na pravila svjetske trgovinske organizacije imamo znači slučajeve antidampinskih e, carina e, kršenje dublinskih obaveza i slično e, imam tu konkretne brojke ako nekoga zanimaju čini se da je jedan najvažniji učinak odnosno e, e, poluga koju Rusija ima u rukama koja može ucjenjivati su cijene energenata. E, znači Rusija može podići te cijene, a također i migracija ljudi, odnosno slobodno kretanje radnika, čime naravno Rusija također može ucjenjivati. Ruska retorika e, je zvučala na taj način da e, su upotrebljavali mjere koje imaju ne samo dugoročne nego i kratkoročne posljedice i oni su vrlo dobro istražali u e, ovisnosti zemalja i to specifično od zemlje do zemlje prema njihovim specifičnostima te mjere primjenjuju ne samo kako bi privukli e, nove članice kao na primjer Armeniju nego i kako bi kaznili one koji se e, kane udaljiti ili e, izaći. Rusija će i u buduće primjenjivati takve mjere, povećat će cijenu među zemljama istočnog partnerstva, cijenu za njih ako se odluče približavati Europskoj uniji i dakle radi se o jednom e, o, e, naporima da se podruje evropske planove e, u projektu istočnog partnerstva. Dakle, radi se ne samo o poticanju tih zemalja da se približavaju Rusiji, nego i o blokiranju njihovog približavanja Europskoj uniji, odnosno kažnjavanju tih zemalja za to. Hvala lijepa, vaš zaključak je bio totalno iznenađenje za sve nas. Hvala vam. Sada riječ ima sljedeći govornik. Izvolite. Hvala. Krizu koju vidimo da se događa na Krimu nije novi. Sukob to je nešto što se kuha već godinama, međutim podignuto je na neku novu razinu. Vidjeli smo da je sada eskalirao do neke točke koju nitko nije očekivalo mm, od ekonomske konkurencije i ruskih e, kaznenih e, mjera prema onim zemljama koje bi potpisale sporazum o pridruživanju do aneksa Krimskog poluotoka. Vidimo dakle evoluciju od e, evo, gospodarske do, evo, do vojne intervencije. Ovo je sada dostiglo nove razine i to pokazuje da je to e, za Rusiju bilo nešto što je samo čekao da se ostvari. To stvara e, novi kontekst kada je riječ o istočnom partnerstvu. Sada popisivanje e, ovih sporazuma može izazvati, kao što vidimo, i vojne intervencije. To sve stavlja u novi kontekst. Kada govorimo o europskim i ruskim odnosima, u tom kontekstu želim ispričati dvije priče. Jedna je kratkoručna o trenutnim događanjima, a druga dugoročna, odnosno o tome kako su se ovi odnosi razvijali unatrag nekoliko godina. Mnogo toga će ovisiti o događajima iz idućih e, tjedana i mjeseci. Vidimo sada neku svojevrsnu status quo situaciju, naročito nakon referenduma na Krimu. Vidjet ćemo ili eskalaciju događaja ili smanjenje. Počinjemo sa kratkoročnom pričom. Ono što se događa to je invazija i aneks krivac te podrška Rusije referendumu pokazuju da je Rusija prešla određenu e, liniju i stvara opasni presedan. Jasno je da je referendum nezakonit zato što krši brojne međunarodne sporazume, ujedinjenu, povelju Ujedinjenih naroda, krši članak 73 Ustava Ukrajine i također je vrlo opasno mijenjati granice i utjecati na nestabilnost što je i nezakonito na način da se referendum održava u vrijeme velike nesigurnosti pod Nišanom i to se ne može prihvatiti naročito ovo prisvajanje teritorija i aneks koji se događa. Dakle, nema mjesta takvim eh, mehanizmima, takvim mijenjanjem granica ukoliko iza toga nisu dugotrajni e, razgovori, odnosno pregovori između zainteresiranih strana. To ne može biti niti način rješavanja problema sa manjinama u Europi. E, Kundera je pisao o različitosti e, bogatstvu Europe u smislu manjina a rješenja za e, probleme manjina, naime, evo vidimo, stvaraju i nove probleme za iste manjine. Međutim, koji su pravi razlozi za rusku intervenciju? Sigurno nije riječ o njihovoj e, senzibilnosti prema ruskoj manjini na Krimu. To je izgovor i za strateške poteze. Krim je od velike važnosti za Rusiju iz geopolitičke perspektive. To je svojevrsna tampon zona režim u Kijevu koji bi mogao pristupiti nato je bio neprihvatljiv za rusku vlast zbog posebnog položaja Krima, odnosno Crnomorske flote. Ovdje su se koristili razni presedani da bi se aktivirale neke, neke ekstremističke skupine na području Ukrajine, govori se o napadima, o prijetnjama, govori se o potrebi zaštite ruske manjine, a istovremeno to je instrument da se ruski građani okupe pod istom zastavu, zastavom. Rusija se prije nije zalagala za zaštitu e, prava ruske manjine na Krimu, a sama ideja o te ruskoj manjini koja se sada e, spominje kao posebna manjina je zbilja dvojaka. To se koristi u različitim kontekstima, ovdje govorimo i o miješanim obiteljima, te je e, vrlo teško shvatiti ovaj koncept, naročito kada govorimo o situaciji na istoku Ukrajine. Strateški razlozi za ovakve poteze e, Rusije dovode me do one priče o dugoročnim ciljevima, a to se tiče e, ruske zabrinutosti kada, kada su u pitanju odnosi Rusije i Zapada. Njima se treba pozabaviti u dugoročnom planu, ne konfrontacijama. Reću vam nešto o prirodi ruskih eh, vanjskih odnosa. Ako pogledamo unatrag godinu dana, riječ je o politici pokazivanja mišića, o stvaranju eh, imidža velike sile. Međutim, eh, njome upravljaju slabe, slabosti. Smanjuje se sfera utjecaja Rusije, naročito u zadnjih 20 godina i pokreće ju geopolitička e, motivacija. Ona se nalazi u vrsnoj izolaciji, frustrira ju činjenica da ona nije priznata kao veliki igrač od strane svjetske, odnosno europske zajednice. Putinov režim je propagirao činjenicu da e, koristio retoriku da Evropska unija e, odnosno uvodi neku vrstu protiv ruske politike. tisuća 1999. vrijeme je intervencije na e, Kosovu Sada Ruska strana koristi taj argument, ali na, u obrnutom ključu. Kasnije smo vidjeli odvajanje europske susjedske politike i ruske politike. To je, bio, to bila odluka Rusije da se ne pridruži ovoj politici. Oni su prisilili zemlje istočnog partnerstva da donesu odluke koje su one donijeli. 2004. godine vidimo narančastu e, revoluciju koja se E, u Moskvi smatra kao nečim što je orkestrirao Zapad. Potom situacija biva sve gore i gora kada je riječ o istočnom partnerstvu i o potpisivanju prvog e, sporazuma o pridruživanju. Dakle, sve pokazuje velike strukturalne probleme. Stvorili smo svojevrsnu e, logiku konkurencije u odnosima i događa se situacija širenja regionalizama, bilo da govorimo o Europi, o istočnom partnerstvu i odnosima s Rusijom. To je izbor pred kojim se nalaze zemlje koje trebaju birati o tome hoće li se više prikloniti Rusiji, odnosno Europskoj uniji. To se sada podiglo na neku novu razinu, na razinu vojne intervencije. I opet se vraćamo do onoga što je mjesto Rusije u Europi. I to je nešto što se mora izmijeniti, odnosno ono što se razdvaja se mora izmijeniti, e, vjerojatno u eri nakon Putina. Dugoročno trebamo raditi na izgradnji povjerenja, trebamo se pozabaviti sa brigama koje Rusija izražava, ukoliko e, želimo izbjeći ovo sukobe. Ministar Lavrov je govorio o istočnom partnerstvu kao načinu da se proširi utjecaj. To je za njih izvor zabrinutosti. Jasno je postalo da je ova percepcija postala uh, surova stvarnost tijekom zadnjih tjedana. Potom se moramo zapitati zašto nemamo europsku strukturu koja bi se pozabavila ovim pitanjima, koja bi mogla anticipirati krize, pitanje hoće li naša zajednička vanjska politika moći popuniti taj e, jaz. Mislim da smo izgubili taj trenutak tijekom 90. kada smo se morali postaviti neka pitanja i kada smo se mogli kada smo mogli Rusiju uklopiti u širu Europu. Dakle, sada ih objedinio u svoju priču o kratkoročnim i dugoročnim ciljevima. Vidimo ovdje da će sankcije biti neizostavne i bilo bi ih dobro postupno uvesti kako bismo se osigurali da Rusiji ostane dovoljno prostora i da se povuče. Važno je istaknuti u kontekstu e, sankcija da ne smijem podcijeniti rusku moć. Ona ima gospodarstvo veličine talijanskog gospodarstva. Ona je danas vrlo izolirana Nije dobila potporu Kine, nije dobila potporu svoje carinske unije, ali često se spominje ovisnost o energentima. Mislim da se tu pretjeruje kada pogledate brojke. Ovisnost o prirodnom plinu iz Rusije je danas manja u relativnim brojkama nego što je to bila 1991. kada je još postojao Sovjetski savez. Tada smo uvozili 55% plina iz Rusije dok se danas ta brojka smanjila na jednu trećinu. Kada govorimo o potrošnji, e, brojke su i niže, to je jedna četvrtina ukupno e, potrošenog plina u Europskoj uniji. To su i dalje veliki iznosi, ali niži nego oni koji se često predstavljaju u javnosti. Ono sankcije e, moraju biti povezane sa nekim dugoročnim obećanjima u slučaju da se ova kriza nadiđe. Rusija učini neke ustupke. To će biti potrebno zato što ćemo tako izbjeći mogućnost dodatne eskalacije. Dakle, koliko želimo izbjeći sukobe u dugoročnom planu, moramo se moramo priznati da imamo jednu novu Rusiju. To znači da se treba pozabaviti nekim ruskim e, brigama, dati prava e, e, ruskoj manjini u Ukrajini. moramo raspravljati o tome kakvu ulogu Ukrajina može odigrati u budućoj europskoj sigurnosnoj strukturi. Pri sporazumi o pridruživanju i oni o sveobuhvatnoj trgovini nisu neutralni, oni pripadaju nove vrste trgovinskih sporazuma, govori se o novim pravilima izvoza i oni utječu, odnosno vezuju zemlje uz Europsku uniju, te se tu može govoriti o sferi utjecaja. Moramo u sve uključiti Rusiju, moramo razmatrati o tome kako to učiniti i ovi faktori koji sada dijele Europu u dva dijela na Carinsku uniju, na istočno partnerstvo, moramo to pokušati približiti, zakonski približiti, e, pretvoriti to svoju vrstnu zonu slobodne trgovine. Slažem se da su ovo sve teški zadaci koji možda i nadilaze našu maštu trenutnim okolnostima, međutim potrebni su koliko želimo izbjeći ovu konfrontaciju za konfrontacijom i to u dugoročnom planu. Hvala vam. Thank you very much. Hvala vam. Sada gospodin Vigand, ravnatelj Europske službe za vanjsko djelovanje. Uh, thank you Hvala vam. I hvala organizatorima na ovom uh, susretu. Nadam se da će doći do smirivanja napetosti tijekom idućih dana. Europa se zato uh, zasigurno zalaže. Nadam se da će Ruska federacija odgovoriti na te napore. Uskoro ćemo donijeti e, važne odluke u Beću. I nije isključeno da će doći do neke vrste sporazuma u idućih e, dan dva o stvaranju promatračke misije koju ćemo putiti u Ukrajinu. To bi bio dobar prvi korak ka smirivanju napetosti. Ne znamo što će gospodin Putin sutra najaviti u svom obraćanju u Dumi, kada je riječ o situaciji na Krimu. to može odigrati na različite načine, međutim zakonodavstvo o kojem se govori može omogućiti Rusiji da anektira bilo koji dio treće zemlje. To je nešto što jasno krši međunarodne zakone, počevši od povelja Ujedinjenih naroda. Dakle, kao što je rekao prethodni govornik, imamo situaciju koja se razvila iz različitih oblika gospodarske integracije, dovela je do političkog neprijateljstva, ugrozila sigurnost. Prvi put od kraja hladnog rata imamo otvoreni izazov prema sporazumu iz Helsinkija koji govori o nepovredivosti teritorijalnog integriteta. On je ovdje jasno doveden u pitanje. I izgleda da se granice mogu mijenjati na jednostran način i to uz upotrebu vojne sile. Dakle, to je nova e, situacija i traži ozbiljan odgovor. Kolega Peter Balaš će iz DG Trade reći nešto više o povijesti, o konkretnim izazovima kada je riječ o gospodarstvu. Međutim, sve ovo je uzrokovala Evropska unija, kao što ste vi ustvrdili. Ja to želim sada dovesti u pitanje. Jasno je da utječemo na politike u susjedstvu, to se čini putem sporazuma, međutim, mi s ovim sporazumima želimo pozabaviti necarinskim barijerama, a time se stvaraju jednaki standardi za sve proizvode koji na taj način lako putuju iz jednog gospodarskog prostora u drugi. Dakle, od njih onda potom, od toga onda svi imaju koristi. Ako to radimo sa drugim partnerima u svijetu, zašto to ne bismo radili sa svojim partnerima u neposrednom susjedstvu? To je potrebno zbog razvoja euroazijskih e, schema. Kada smo započeli sa, sa suradnjom s Ukrajinom 2007. tada nije bilo znaka u ovoj situaciji. 2003. situacija također bila takva kada smo započeli istočno partnerstvo 2009. Bilo je poznato da su Ukrajinci i njihovi predstavnici u radi tada zastupali drugačije stavove. Uvijek su imali značajne lidere iz istočne Ukrajine, zastupuje njihove interese i svi su oni željeli postati dijelom Europske unije. I ukoliko to tada nije bilo moguće, oni su se htjeli na neki način družiti Europskoj uniji, to gospodarski i politički. Dakle, kada je riječ o političkoj perspektivi, to nas dovodi do ključnog pitanja tko vodi računa o suverenim odlukama predstavnika građana demokratske izabrane vlasti ili ćemo se vratiti u 19. odnosno 20. stoljeće u vrijeme prevlasti jačeg i atmosfere straha. A slično je spominjala i kancelarka Merkel prošlog tjedna u svom govoru. Mm, u Europi mm, promijenili smo svoj pristup, bili smo primjer toga kako se nositi sa otvorenim pitanjima. To je nešto što bi neke druge zemlje mogle primijeniti. Europska unija treba zauzeti jasno stajalište o ovoj situaciji s kojoj se suočujemo, suočavamo danas, eh, danas ministri vanjskih poslova donose svoje odluke sa u vezi s ovom situacijom i suradnjom sa Ruskom federacijom. Mislim da je ovo jak signal, uvijek smo se suzdržavali od primjene, odnosno nametanja sankcija protiv strateškog partnera Rusije. I to se odnosi recimo i na slučaj Magnitski o kojem se raspravljalo u ovoj instituciji, a ovo je sada velik izazov koji zahtjeva od nas ozbiljan odgovor. Još uvijek se međutim nadamo, a poruka koju trebamo poslati je da Rusija ne smije anektirati Krim. Čelnici vlada i država već su najavili da će ove korake slijediti neki drugi koraci. Ko, njima će se raspravljati u petka i subote. Potpisivanje dokumenta o pridruživanju s Ukrajinom. To treba gledati kao jasan politički signal u teškom vremenu za Ukrajinu. Taj sporazum uključuje obavezu naših eh, čelnika vlade država da poštuju potpisani sporazum. Te DCFTA. Ono to sporazum o slobodnoj trgovini. Vjerujemo u nove investicije, u stvaranje prilika za mnoge. Bivši predsjednik Januković nam je govorio o 60% ukrajinske industrije koja je u ruskim rukama, odnosno vlasnici su Rusi i mogu reći da će te tvrtke imati koristi o sporazumu o sporazumu o slobodnoj trgovini. Taj se sporazum može početi primjenjivati. Moće kolega govoriti o tarifnim barijerama. politike prema Rusiji unatrag godine dana. S jedne strane su karakterizira zastrašivanje zemalja istočnog partnerstva, to je istaknula i kolegica Volčuk, vidjeli smo tu politiku u raznim oblicima, mi ćemo sve partnere nastojati podržati, međutim želim istaknuti da ovdje ne pojačavamo napetosti s Rusijom dok istovremeno produbljujemo svoje odnose sa zemljama istočnog partnerstva. Naporno smo radili na tim sporazumima, nastojali postići usklađivanje u mnogim sektorima. Što je ključni preduvjet za razvoj novih industrija u Rusiji, to se prije svega tiče pristupa našem tržištu te pozajmljivanja od strane Europske investicijske banke. Govorimo o jednoj milijardi eura samo u prošloj godini za promociju srednjih i malih poduzeća. Aktivno smo podupirali njezin pristup Svjetskoj trgovinskoj organizaciji 2012. I sada je sve to stalo. susreli smo se u siječnju kada je riječ o našim susjedima na istoku, njih bi trebali smatrati zajedničkim susjedima. I sada se nalazimo pred dvostrukim izazovom kada je riječ o gradnji međusobnih odnosa. Rusija stavlja veliki naglasak na svoje na svoj odnos sa Ukrajinom, a s njom trguje sa 5% ukupne razmjene, dok je razmjena sa Evropskom unijom puno veća. Moramo produbiti ovo strateško partnerstvo i ponovno započeti pregovore o novom okvirnom sporazumu te vidjeti kamo će nas dovesti ove neformalne konzultacije s Ukrajinom kada je riječ o ruskoj industriji. Moja kolega iz trgovinskog sektora će se sigurno toga dotaknuti. Međutim, želim jasno istaknuti da je da želimo stvoriti zonu slobodne trgovine. Te dakle, proširiti nešto što je bilo ograničeno na odnose Rusije i Europske unije te stvoriti zajednički gospodarski prostor. Međutim, u centru toga mora biti poštovanje suverenih odluka zemalja, da zemlje same odluče kakav odnos žele imati sa Rusijom i Carinskom unijom, te sa Europskom unijom li produbiti te odnose s jednim ili s drugim odluka te zemlje, a ne odluka koju netko diktira izvana. Hvala vam. Hvala, riječ gospodin Balaš. Hvala gospodine predsjedatelju, već je dosta rečeno o ekonomskim i trgovinskim odnosima između Rusije i Europske unije sa istočnim partnerima. Daću vam nekoliko podataka vezano uz prirodu ovih odnosa, uključujući i razlike. Prije svega želim reći da ovdje govorimo o bivšim republikama Sovjetskog saveza koje imaju vrlo snažne ekonomske odnose koje su imale snažne odnose unutar Sovjetskog saveza. Nakon raspada Sovjetskog saveza osnovana je zajednica neovisnih država te su zadržani trgovinski odnosi među članovima te zajednice, što je sasvim razumljivo. Mi smo od početka s naše strane podržavali takve sporazume i namjere. Sporazumi o slobodnoj trgovini zajednice neovisnih država koja je postala jedna zona plurilateralne trgovine. Postoje već e, neko vrijeme, već 30 e, godina, već 20 godina. U početku se to odnosilo samo na trgovinu robom i tu e, nisu bila obuhvaćena druga područja kao što su usluge, ulaganja i u samo ograničenoj mjeri carinske, necarinske mjere koje su sada postale aktualne. S druge strane, kada pogledamo Europsku uniju, mi smo razvijali politiku prema istočnim zemljama, imajući u vidu interes partnerskih zemalja. Ukrajina je najvažniji partner, mi smo najprije sa Ukrajinom ispregovarali sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini još 2007. godine i pregovori su išli brzo. Od početka je bilo jasno da će ti odnosi biti modernog karaktera, da će obuhvatiti sva područja koja sam spomenuo i da će to biti značajno poboljšanje kada je riječ o odnosima između Ukrajine i Europske unije u području trgovine. Istočno partnerstvo je zapravo predstavljalo formalni pristup politike prema e, tim zemljama. To je već određeno 2007. godine u odnosu na Ukrajinu, a kasnije se to proširilo na još pet potencijalnih istočnih partnera, te su pokrenuti pregovori sa tri zemlje, Moldovom, Gruzijom, i Dva mjeseca nakon što je donesena odluka 2009. godine o osnivanju istočnog partnerstva, dakle to je bilo u proljeće, u lipnju 2009. godine Rusija zajedno sa Kazahstanom i Bjelorusijom odlučili su osnovati vlastitu carinsku uniju koja je obuhvaćala spomenute tri zemlje, a to je trebalo biti zasnovano na bližim ekonomskim odnosima od postojeće suradnje među zemljama iz zajednice neovisnih država. Međutim, postoji jedan, jedna osnovna razlika između pristupa Europske unije i Rusije. Mi smo od početka predlagali slobodnu trgovinu što bi omogućilo da se zadrže slobodno trgovinski odnosi s drugim partnerima. E, može postati više sporazuma o slobodnoj trgovini, oni mogu postojati paralelno. Zemlja koja potpiše sporazum o slobodnoj trgovini s jednim partnerom isto tako može slobodno sklopiti takav sporazum s nekim drugim partnerskim zemljama i pod sličnim ili istim uvjetima. Dakle, suverenitet partnera koji sklapaju sporazume o slobodnoj trgovini nije ograničen. To nije slučaj kada je riječ o Carinskoj uniji, to je jednostrani odnos. Član Carinske unije je pravno i tehnički ograničen u smislu sklapanja bilo kakvog drugog sporazuma o slobodnoj trgovini. U tom smislu je odluka i vrijeme kada je donesena odluka o sklapanju Carinske unije vrlo zanimljiva, jer nakon što, tri godine nakon što je Europska unija sklopila sporazum o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, Rusija se opredjeljuje za vlastitu Carinsku uniju. To je značilo da Ukrajina nije mogla biti član Carinske unije zbog same prirode te unije i istovremeno dovršiti pregovore o slobodnoj trgovini s Europskom unijom. Iz e, perspektive Europske unije to je od početka bio ograničavajući faktor, budući da smo mi od početka poticali istočne partnere da razvijaju odnose sa Rusijom i ostalim državama iz e, zajednice neovisnih država. I prema toj strukturi zajednice neovisnih država to je bilo u potpunosti moguće i um, mogla se proširiti slobodna trgovina tako da ne obuhvaća samo robu nego i usluge, ulaganja, javnu nabavu i ostale oblike suvremene suradnje. Dakle, tu vidimo da zapravo nije Europska unija bila ta koja je počela gledati ekonomsku suradnju kao instrument za geopolitičku dominaciju i e, natjecanje. Dakle, nego je to učinila Rusija. Usprkos tome, Rusija do prošle godine nije pokrenula nikakva pitanja vezano uz pregovore s Ukrajinom i ostalim partnerskim zemljama. Mi smo imali sastanke na vrhu s Rusijom dva puta godišnje. Redovno smo imali ekonomske i trgovinske konzultacije. I isto tako što se tiče tvrdnje da da su ovi sporazumi negativno utjecali na Rusiju, to Rusija ni u jednom trenutku nije spomenula kao neki problem oko kojeg bi se trebalo konzultirati. Dakle, pregovori su išli naprijed bez nekih velikih poteškoća. E, najprije su završeni s Ukrajinom 2011. dakle krajem 2011. godine i to je bilo još u vrijeme dok je predsjednik Januković bio na vlasti. I niti u tom smislu nije bilo nekih većih problema, barem mi nismo znali za njih. Dakle, problemi su počeli prošloga ljeta. Odjednom smo čuli da Rusija počinje primjenjivati neke mjere u odnosu na Ukrajinu. Nije toliko bilo riječ o carinama, budući da je Rusija u međuvremenu se učlanila u VTO, tako da nije mogla povećati carine, ali je primjenjivala bescarinske mjere, tehničke prepreke, zatim e, povećala je carinske kontrole i uvela još neke mjere koje su e, prema pravilima VTO bile nezakonite. S obzirom da je riječ o dvije članice VTO, a slične mjere su donesene i u odnosu na Moldovu i Gruziju. moglo se čuti da su te mjere opravdane, međutim iz naše perspektive u Europskoj uniji mi smo od početka imali sumnje kada je riječ o njihovoj opravdanosti i ono što smo mogli vidjeti jest da e, je to uvođenje tih mjera bilo tjesno vezano uz ekonomske odnose. Prošle ljeto su uvedene neke mjere u odnosu na trgovinu sa Ukrajinom. Odjednom se ispostavilo da ukrajinska čokolada sadrži neke štetne substance, da treba zaustaviti uvoz iz Ukrajine. Zatim neki drugi proizvodi su se navodno na ruskom tržištu pokazali opasnima po zdravlje. Ukrajinski proizvodi nisi bili u skladu sa ruskim tehničkim normama i to je tako išlo sve do 11. mjeseca. Kada je Ukrajina e, još u vrijeme predsjednika Janukovića donijela odluku da se da ne potpiše na e, sporazum o pridruživanju i odjednom su problemi nestali. Ukrajinski uvoz u Rusiji je odjednom postao iznimno visoke kvalitete, e, zatim su ukinute sve spomenute mjere na granicama i Ukrajina je ponovno počela izvoziti svoje proizvode u Rusiju sve do veljače ove godine kada su se problemi ponovno pojavili i sada smo ponovno u situaciji kako smo imali u osmom mjesecu, a to je da se govori da su ukrajinski proizvodi štetni za ruske potrošače. Dakle, mislim da tu nije potrebno dati nikakav dodatni komentar o tome kako Rusija koristi e, trgovinske mjere u odnosu na svoje partnere. Da samo kratko kažemo nešto o tome što to znači u kontekstu odnosa između Europske unije i Rusije. Rusija je od 8. mjeseca 2012. godine članica VTO, Svjetske trgovinske organizacije. To je bio jedan pozitivan korak. Nakon 18 rekordnih godina pregovora Rusija e, je konačno pristupila VTO. To dovelo do toga da se liberalizirala trgovina uvedeni su novi propisi, nova pravila. Međutim, također je činjenica da je Rusija od samoga početka pribjegavala protekcionističkim mjerama, posebno u nekim sektorima poput e, poljoprivrede, zatim e, poljoprivrednih strojeva i dakle proizvodnje tih strojeva i nekim drugim sektorima proizvodnje i dakle koristila se i ovim mjerama koje sam spomenuo u odnosu na Ukrajinu. Prema tome Europska unija je bila primorana da samo godinu dana nakon pristupanja Rusije svjetskoj trgovinskoj organizaciji pokrene postupak za rješavanje spora s Rusijom. Dakle, čak nije prošla niti godina dana E, medenog mjeseca već su nastupili problemi. E, kolege su spomenuli novi sporazum o pridruživanju, isto tako i e, sporazum o partnerstvu i suradnji. Međutim, tijekom šest godina nije bilo napretka na tom području, zato što Rusija nije htjela učiniti ništa vezano uz neke obveze koje je preuzela u području ekonomije i trgovine. I što je sa e, ciljevima Lisabon 2 Vladivostok? To su ciljevi koje mi podržavamo. Mi bismo voljeli da se to da je to zaživjelo. Međutim, problem je političke prirode E, to se nedavno pojavilo, ali isto tako i ekonomske prirode. Dakle, nije se mnogo toga dogodilo sa ruske strane kako bi se stvorili preduvjeti da se krene u provedbu tog projekta. Rusija blokira također pristupanje Kazahstana, budući da nije spremna e, niti na malo smanjenje carina kako bi e, Kazahstan mogao pristupiti. Što se tiče Bjelorusije, ona je daleko od ispunjavanja zahtjeva VTO, prema tome Carinska unija nije konzistentna sa pravilima VTO-a. A što se tiče tih, e, tog, te zone slobodne trgovine između Lisabona i Vladivostoka, to bi podrazumijevalo još mnogo snažnije otvaranje tržišta u ovom trenutku uistinu snažno sumnjamo u to e, da li Rusija to ozbiljno razmatra u ovim uvjetima, međutim kada bi došlo do promjene u političkom i ekonomskom kontekstu mi bismo rado krenuli tim smjerom što se nas tiče. Hvala. Ovo što ste upravo rekli zapravo također ističe važnost činjenice da nam treba vrlo ozbiljna rasprava o djelotvornosti naših instrumenata u sklopu istočnog partnerstva. Kao što znate, Krim ima istu vrijednost kao i arapsko proljeće e, ako se stavi u kontekst politike prema zemljama istočnog susjedstva. Smatram da to trebamo sagledati ne samo iz birokratske nego i političke i strateške perspektive osim ocjene odnosa s Rusijom općenito. Problem je u tome što Rusija nikada nije ozbiljno shvatila neovisnost bivših republika Sovjetskog saveza. I na neki način, čak i prešutno, smo i mi dali Rusiji pravo polaganja prvenstva e, na tom području, naravno uz izuzetak baltičkih zemalja. Dakle, e, neovisno o tome što poduzivamo vezano uz Krim, mislim da se slažemo da je potrebno poduzeti jednu takvu reviziju. Imamo nekoliko kolega koji su se javili za riječ. Kolegica Lupčeva.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 inače želim se zahvaliti na ovim prezentacijama i komentarima, to je bilo vrlo vrijedno. E, dakle, moje pitanje da li su naši odnosi sa Rusijom bili adekvatni od početka istočnog partnerstva? Što stručnjaci misle o sljedećem? Kako možemo interpretirati e, reakciju Rusije. Dakle, govori se o očekivanju Rusije od ovog procesa. Koja su bila ta očekivanja? Da li smo možda nešto propustili u odnosima s Rusijom i u strukturiranju istočnog partnerstva? E, postoji li tu nešto što jednostavno nismo rasvjetlili? što nam je, to, to mi je nedostajalo u ovim prezentacijama. Što mislite o ekstremističkim strankama koje su trenutno vrlo aktivne u Ukrajini? Neke imaju i predstavnike u sadašnjoj vladi. Da li e, djelovanje tih stranaka ima utjecaje na trgovinske i gospodarske odnose tih zemalja? mislim da te e, procese ne smijemo ispustiti iz vida. Hvala gospodin Tanok ima riječ. Hvala. Moj klub zastupnika smatra da sankcije koje je Evropska unija danas najavila da će vjerojatno zaustaviti samo nekoliko bogatih e, korumpiranih Rusa ili Ukrajinaca da obave shopping u Londonu. Jeste li me čuli? Naravno, e, sve velike ribe i veliki poslovni ljudi su već e, svoj novac premjestili drugdje. Nažalost, to je samo početak. Nakon ovog e, nezakonitog referenduma na Krimu pod pritiskom oružja, samo 41% stanovnika Krima zapravo želi biti u sastavu Rusije. Sada odjednom se pokazalo da je to 97%. To sliči onome što se događa u Sjevernoj Koreji. Dakle, 123% glasača e, koji su u Sevastopolu registrirani uspjeli su glasovati. Dakle, e, nakon propagande i nakon vojne intervencije Putin je uspio ponovno udahnuti taj mentalitet iz 1930-ih godina e, umjesto hladnoratovske logike i ja vjerujem da će njegova vlada doživjeti izolaciju. Međutim, moje pitanje za paneliste je nešto drugačije pod uvjetom da ga se može odvratiti, a to je pod velikim upitnikom, da zauzme još jedan dio zemlje, dakle južni i istočni dio Ukrajine, a to je uistinu pod znakom pitanja jer očito razmatra daljnje vojne akcije. E, to će ujediniti Ukrajinu na način kako do sada nije bila nije bio slučaj u smislu vlastite odlučnosti da ide u smjeru euroatlantskih integracija. Dakle, to bi moglo zapravo biti posljedica Putinovog ponašanja, kao što su se svi na Krimu koncentrirali da glasuju za jer su bili pod prijetnjom oružjem, tako će se i Ukrajinci možda opredijeliti da žive u demokraciji i da se zalažu za vladavinu prava umjesto kleptokracije za koju su se zalagali Januković i ljudi poput Putina. Bojim se što bi se moglo sada dogoditi. Moje pitanje e, što će sada učiniti koju bi sljedeću zemlju sada mogao zastrašiti ekonomskim ili vojnim sredstvima. Bojim se da bi Moldova Zatim, e, isto tako je prije nekoliko tjedana održan referendum u jednom dijelu te zemlje i oni tvrde da se žele priključiti Euroazijskoj uniji. Hoće li Gruzija biti sljedeća meta? Armenija je isto tako pod prijetnjom e, bila primorana da ne potpiše sporazum o slobodnoj trgovini u Vilniusu jer su joj zaprijetili da će oduzeti zaštitu u smislu sigurnosti. Premda smo mi dosta slabi što se tiče naše reakcije u EU, možda bi Sjedinjene države mogle e, snažnije nastupiti s obzirom da su manje ovisni o ruskom plinu i nafti. Kada su uvedene sankcije protiv Irana, Amerikanci su imali e, vrlo učinkovite financijske sankcije koje su zapravo pogodile iranski bankarski sustav i to ih je primoralo da se vrate za pregovarački stol. Dakle, hoće li to omogućiti Amerikancima da e, nastupe čvršće od Evropljana? Netko je spomenuo da bismo e, se trebali obratiti drugoj Rusiji, onih 50 tisuća Rusa koji su prosvjedovali protiv Putinove agresije na Krimu. Moramo se isto tako prisjetiti činjenice da postoji druga Rusija osim ove Putinove. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća govornica i e, cijenio bih ako bi se pridržavali vremenskog ograničenja od dvije minute. Da, imam samo dva, dvije, dva komentara i pitanja s time u vezi. E, rečeno je da e, ruska vanjska politika se sastoji od ponižavanja onih koji su slabiji. Ako sada nema vojne intervencije, E, sada se poduzimaju mjere ponižavanja Rusije, dakle odustajanje od e, skupa G8 i tako dalje. Što mislite, što, e, što je Rusija očekivala u tom smislu, odnosno kako će reagirati na takva poniženja? Drugo pitanje, E, što se tiče mjesta Rusije u Europi. Htjela bih pitati gdje Rusija vidi svoje mjesto u Europi i gdje su tu granice, gdje su te granice, gdje Rusija vidi e, te granice, odnosno da će one biti u e, budućnosti. Hvala lijepa. Hvala gospodin Vuljanić, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam nekoliko pitanja koja će možda zvučati kao retorička, ali e, njima se bavim već neko vrijeme. Evropska unija neće priznati ilegalni referendum na Krimu, ali što to znači u praksi što se tiče suvereniteta Ukrajine? E, i integriteta e, teritorija Ukrajine. Hoće li e, građani Ukrajine biti uključeni u ograničenje što se tiče visnog režima? S druge strane, ruske vojne baze nikad neće otići sa Krima. Mislim da svatko razumam zna da ne od danas ili od juče e, nego već 50 godina e, te su vojne baze tamo. Kako vi gledate Ukrajinu e, u tom procesu pristupanja, odnosno eventualno članstva jednoga dana u Europskoj uniji pod uvjetima europskog e, teritorijalnog integriteta, a sa ruskim vojnim bazama na svom teritoriju za koga će e, sankcije biti primijenjene Za sve one koji su glasali na ovom referendumu za pridruživanje Krima Rusiji i konačno koliko daleko će e, sankcije ne ovog parlamenta nego zemalja članica koliko daleko će te sankcije ići ako se stvari ne promijene nabolje da li netko zaista može zatvoriti plinovod? Hvala lijepa. Gospodin Severin ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih pitati naše paneliste da li se, zar se ne boje da smo E, suočeni s opasnošću da postanemo zatvorenici naše vlastite retorike. Zašto to kažem? Imam čudan osjećaj slušajući ovaj način kako razgovaramo o ovom pitanju. E, čini mi se da sam nazočan na satu ideološke edukacije kao u mojoj mladosti, u tim um, godinama moje mladosti u socijalističkoj Rumunskoj, sve što je bilo u Sovjetskom savezu, odnosno u istočnom bloku je bilo ispravno, a sve što je bilo u zapadnom bloku je bilo E, pogrešno. E, imam dojam da se e, i mi sada bavimo time ko je u pravo, a ko je u krivu, umjesto da definiramo svoje ciljeve i umjesto da pokušamo vidjeti kako možemo mobilizirati svoja sredstva da postignemo te ciljeve. U tom smislu moje pitanje stručnjacima, da li smatrate da u 21. stoljeću politika više e, nije pitanje interesa i moći, odnosno ravnoteže moći. Ako je to slučaj, ako jedan igrač kao što je Rusija nije voljan igrati se e, po pravilima igre e, u kojoj svi mogu biti dobitnici da li možemo primijeniti onda e, ta pravila igre? Zar u tom slučaju ne bismo e, trebali pokušati izračunati koja nam sredstva stoje na raspolaganju kako bi e, postigli ono što želimo od Rusije? I u tom svjetlu, da li mislite da sankcije koje su sada na stolu, da su dovoljno jake, da Eh, nadjačaju koristi sa kojima računa predsjednik Putin. Dakle, da li su te sankcije dovoljno jake da predsjednik Putin kaže o Bože što ću sad, moram se povući. Ako ne, zar ne mislite da bismo trebali početi pregovarati o jedan i ispregovarati jedan pravi strateški sporazum koji bi nam dopustio da i mi i oni zaštitimo svoje interese i e, za kraj e, Rusija je e, želi sačuvati status globalne sile i integrirati taj svoj status u u tren, u sadašnje stanje stvari. Međutim, mislim da nisu uspjeli e, u tome i ono što sada rade je pokušavaju povratiti taj status i to bi moglo imati utjecaj na naše interese. Što mislite da mi možemo učiniti ispričavam se, prekrš, E, produžio sam za 24 sekunde, što mi možemo učiniti kako bismo ispregovarali e, takav sporazum da Rusija bude zadovoljna svojim statusom na globalnoj sceni. E, kao što mislim da znate da jedina e, prava škola razmišljanja je politički realizam sve druge teorije e, ne drže vodu. Sada bih pozvao naše stručnjake panaliste da uzmu riječ svatko od njih na pet minuta E, imate, dakle u osnovi imate pet minuta vremena ako želite odgovoriti na pitanja, e, izvolite, ali samo unutar pet minuta. Gospođo e, Volčuk, izvolite. Hvala. Hvala na ovim fascinantnim pitanjima i komentarima. Počet ću od šire slike koju nisam na početku oslikala. Mislim da ovo što sada vidimo je kolaps e, Sovjetskog saveza, e, drugi dio kolapsa Sovjetskog saveza i Ukrajina je zapravo scena na kojoj se to odvija. Osobito što se tiče e, interesnih sfera utjecaja. Dakle, ono što, ono što je bilo bitno u prvom padu Sovjetskog saveza sad se ponovo odvija pred našim riječima što se tiče državnosti. Zemlje ako se odluče za pridruživanje Europskoj uniji morat će se pomiriti sa gubicima dijelova svojih teritorija. E, mislim da moramo napustiti iluzije o tome da je e, se Rusija bitno izmijenila u odnosu na prijašnju e, Rusiju. Što se tiče Rusije, e, zaprepastilo me što je pet mjeseci nakon stupanja na vlast novog, novog armenskog predsjednika, svi u armenskoj vladi su govorili o pristupanju, približavanju Europskoj uniji, ali nisu uopće znali ništa zapravo o tome, niti su govorili o ikakvim detaljima e, tog procesa. Dakle, e, što se tiče pitanja gdje sad Rusija stoji prema e, istočnim partnerima, mislim da ima mnogo prostora za fino, finu regulaciju, odnosno primjenu sporazuma u, u eh, sporazuma o pridruživanju. Kad se radi o usvajanju akiko, eh, zajedničke pravne stečevine, eh, oko i, i kad se radi o prioritizaciji odnosno o e, postepenim mjerama i o e, analizi troškova i koristi koje će se za te zemlje o, e, proizaći iz procesa pridržavanja Europskoj uniji analiza pokazuje da te zemlje imaju kratkoročno gledano troškove, a dugoročno gledano koristi. E, to je slučaj sa svim tim zemljama jer moldavski e, i ukrajinski proizvodi ne odgovaraju standardima Europske unije, a i troškovi e, izmjene zakonodavstva i prilagodbe pravnoj stečenja Europske unije također su veliki. Što se tiče istočne i južne Ukrajine, gdje će, pitanja gdje će Rusija stati, e, neki govore o scenariju koji je noćna mora, ja se nadam da do njega neće doći. Moram reći da e, govorim na temelju onoga što su mi rekli moji kolege koji su stručnjaci za Rusiju. Taj scenarij je isplaniran već odavno i sada ga se izvodi u jednom vrlo e, kratkom vremenu, ali e, ovo nije novi scenario, ali mi trenutno jedino promatramo što se događa u južnoj i istočnoj Ukrajini. Ali to što se događa je važno, osobito kad gledamo Transnistriju Transnjestriju i južnu i istočnu Ukrajinu, odnosno ambicije Rusije da anektira ta područja. To je dakle scenarij i plinovodi su tu važni. Naravno, mogući su razni scenariji, ali nije, postoji i mogućnost da se plinovode digne u zrak, ne samo da ih se zatvori. Dakle, što se može dogoditi? E, što će biti ako ti plinovodi odu u zrak. I samo za kraj, pruženje ruke ovoj drugoj Rusiji, mislim da je to vrlo važno. Ruski Rusko, emitiranje BBC-a na ruskom je prestalo i mislim da je vrlo važno da se sa tim ponovo započne. Hvala lijepa. Dr. Casey, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa. Počet ću s ovim posljednjim pitanjem. Mislim da je bitno i to je jedna od poruka koju sam pokušao prenijeti da dugoročno moramo e, raditi na uspostavljanju povjerenja. Mislim da se ova situacija razvila tijekom vremena i tu različite percepcije igraju veliku ulogu. E, ruska vlada je E, svoje gledanje toga već dugo e, njegovala i dakle ono što je sada važno je, ali teško je u ovim okolnostima naći rješenje. Dakle, uspostavljanje povjerenja je neizbježno, odnosno e, moramo ga uspostaviti, jer kakvu Rusiju želimo, kakvog susjeda Rusiju želimo. Sankcije koje pokušavamo e, nametnuti pokušavaju oslabiti Rusiju s druge strane mi ih pokušavamo e, implementirati jer je prijeđena izvjesna granica koja je, što je za nas neprihvatljivo e, milijun ljudi na euro majdanu protestiralo je protiv korumpiranog režima i zato moramo sada djelovati na ove ili na onaj način ali važno je da Rusija to e, ne shvati samo kao naš pokušaj da je oslabimo. E, a mi dugoročno zapravo i nemamo takve želje i ambicije, nego zapravo smo zainteresirani za suradnju. No, percepcija, odnosno e, doživljaj e, je naravno ono što je bitno. Što se tiče predsjednika Putina, ja nisam siguran, ali moramo razmišljati o Rusiji e, dugoročno, a ne samo o predsjedniku Putinu politika predsjednika Putina može na kraju e, se e, njemu obiti o glavu, odnosno e, pokazati nepovoljnom za samu Rusiju. Rublj je izgubio 25% vrijednosti od početka ove krize. Dakle, pritisak e, poslovnog e, establishmenta će također odigrati ulogu e, na što se tiče politike predsjednika Putina. Što se tiče ekstremističkih stranaka u Ukrajini, naravno, sva propaganda sa ruske strane je sagrađena upravo na tome E, stranka Svoboda koja je ekstremistička stranka, e, desna ekstremistička stranka, sad ima predstavnike u vladi, to je nešto o čemu treba voditi računa. Mislim da bi bilo dobro da nakon predsjedničkih e, izbora se održe i novi parlamentarni izbori, što bi signaliziralo spremnost da se u Ukrajini ima legitimna vlada trenutno imamo situaciju koju je gdje je parlament upravo onaj koji je podržao većinom Janukovića, a e, imamo e, novu vladu. To nije e, stabilna situacija. Dakle, poziv na nove izbore bi mogao biti prvi korak prema uspostavi legitimnosti ukrajinske vlade. Hvala lijepa. Gospodine Vigan, izvolite. Uz dužno poštovanje, gospodine predsjedavajući, ta škola realizma koju ste vi spomenuli, nisam siguran da bi moja zemlja bila ujedinjena i da li bismo imali toliko novih zemalja članica Europske unije po toj vašoj teoriji. E, demokracija i vladavina prava e, su e, stvari koje građani žele sporazumi o pridruživanju su e, su utemeljeni na upravo tom sustavu vrijednosti koji nas sve povezuje i to je možda i najjači faktor, kao što je već rečeno, stotine tisuća, milijuni Ukrajinaca su izašli na ulice, ne zato što toliko vole Evropsku uniju, nego zato što žele izaći iz tog društva koje je zapelo u procesu tranzicije, koje je korempirano, e, gdje e, manjina se okorištava na račun većine. I to je suština stvari i ako moramo postati realistični onda budimo realistični i e, počnemo razmišljati na primjer o globalizaciji mi moramo biti konkurentni na svjetskoj e, na globalnoj razini to je jednako važno za Rusiju kao i za Europsku uniju i zato doista moramo surađivati mnogo bliže surađivati mladi ljudi i mnogi drugi građani su globalno umreženi e, i e, međutim su i žrtve propagande medija neki imam nekoliko komentara na pitanja zastupnika. Kao prvo, gospođe Ljupčevoj bi odgovorio, govorili ste o utjecaju ekstremističkih stranaka želio bih e, naglasati da je vlada izabrana e, ustavnom većinom od 371 glasa u ukrajinskom parlamentu u Radi, a e, tu su bili i mnogi zastupnici drugih stranaka, regionalnih stranaka zato bismo trebali biti oprezni i ne bismo trebali tu vladu smatrati nelegitimnom. Mi sada e, e, surađujemo s tom vladom, održat će se predsjednički i izbori i u dogledno vrijeme i parlamentarni izbori. Tenok, gospodin Tenok je upitao, postavio pitanja ću ponoviti ono što sam već rekao sankcije koje donosimo mi ne želimo e, da dovedu do jedne negativne spirale e, da e, Rusija ih percipira kao naš pokušaj da oslobimo Rusiju mi smo zainteresirani za jaču, za jaču Rusiju i za suradnju između Europske unije i njezinih zemalja članica i Ruske federacije. Da li je ruska e, intervencija imala efekt na Ukrajinu koji će ujediniti Ukrajinu? Ako proces e, e, u kojem Krim napušta Ukrajinu se nastavi, onda će to vjerojatno doista ujediniti, odnosno pojačati takozvane proeuropske snage u Ukrajini. I tu imamo situaciju gdje, kao što ste rekli, Sjedinjene države su mnogo e, čvršće od Europske unije, da, ali oni imaju manje razvijene gospodarske i ekonomske odnose sa Rusijom i sa Ukrajinom i zato e, mogu imati diferencirani pristup, ali politička poruka je potpuno ista kad je riječ o e, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Gospođa Kromberg je rekla da moramo e, predviđati više i da moramo uzeti u obzir način na koji Rusija percipira našu politiku mi smo uvjereni u ispravnost naše politike i moramo surađivati sa našim ruskim kolegama jer oni e, tu našu politiku percipiraju kao da je usmjerena protiv Rusije. E, mi međutim smatramo da e, ne samo u političkom nego i u svim drugim smislovima bi od naše politike na kraju svi imali samo koristi privatni sektor, na primjer, a također, a s druge strane, e, taj statički e, pristup koji je okrenut prošlosti i prošlim e, prošlim situacijama je pristup gdje svi možemo samo izgubiti. Dakle, njih Nadalje, postavljeno je vrlo precizno pitanje da li će građani Ukrajine e, profitirati od e, ovih novih sloboda ako žive na Krimu. E, ako se uvede oslobađenje od viza, svaki građanin Moldavije imaće koristi od toga koristeći svoj moldavski pasoš, a isto će se odnositi i na ukrajinske građane, bez obzira gdje oni živjeli, ukoliko imaju ukrajinski pasoš. I naravno to neće ovisiti o tome koji jezik, kojim jezikom ta osoba govori. Hvala lijepa. U, u svo dužno poštovanje politički realizam e, e, vodi računa o odnosima moći. U isto vrijeme, međutim, postoji razlika kako se može e, iskoristiti moć privlačnosti Europske unije kad s druge strane postoji e, sila koja za to kažnjava. Po našoj logici, po našoj logici približavanje Europskoj uniji geopolitički što se geopolitička situacija je tu dovela do pat situacije. Dakle, sad smo u toj pat situaciji. Izvolite, gospodin Balaš ima riječ. Cijeli niz pitanja, pitanja je e, postavljen. Možda bih započeo sa ovim što ste upravo spomenuli, gospodine predsjedavajući, da se radi o mekoj E, za razliku od tvrde moći, odnosno e, sukobu između meke i tvrde moći. Dakle, radi se o tome da e, se ponudi jedan atraktivan model sa socijalnog i sa gospodarskog stanovišta tako da zemlje odluče čega žele biti e, članovi, odnosno e, čemu se žele približati, koji model im je e, privlačniji. Ako onda Evropska unija ima problem s tim kako ispuniti možda nerealne, neosnovane nade koju su neki polagali u pristupanje Evropskoj uniji. Mislim da je vrlo važno da Evropska unija E, ponudi odnosno može ponuditi jedan gospodarski model koji e, znači bolju budućnost za te zemlje, modernizaciju, e, konkurentno gospodarstvo i ako pogledate što se događa sa ruskim gospodarstvom onda vidite da ono e, što se tiče, e, da ono zaostaje za e, brzo gospodarstvima. To su primijetile i druge zemlje i zato su zainteresirane za bliže, bliže odnose sa Europskom unijom. druga stvar, ovo što je rekla gospođa Ljupčeva, da je Europska unija počinila greške u svojim odnosima sa zemljama istočnog partnerstva e, sa stajališta Rusije. Kao što je već ranije spomenuto, mi smo ponudili razgovore Rusiji, e, do sada međutim Rusija ne pokazuje interes za takve razgovore. E, ono za što je Rusija zainteresirana su takozvani trilateralni razgovori, to znači da bi, na primjer, Ukrajina, Rusija i EU e, razgovarali. Mi ne vidimo e, da je to e, način na koji bi suverene države trebale razgovarati. Mi mislimo da sa Ukrajinom trebamo pregovarati bilateralno kao sa jednom suverenom državom. Naravno također i sa Rusijom ako oni smatraju su njihovi interesi ugroslimo da bismo trebali Rusiji priznati posebna prava e, vizavi Ukrajine. I konačno o pitanju kako Evropska unija u praksi u sadašnjim okolnostima e, će se ponašati prema istočnim partnerima kao što je već spomenuto, mi ćemo uvesti mjere, no ćemo ih primijeniti. E, dakle, e, e, sporazum o slobodnoj trgovini već u narednim tjednima. Što će značiti otvaranje tržišta Evropske unije, to je već Europska komisija već predložila. Također ćemo e, raditi na harmonizaciji zakona. E, mi ne mislimo da je to e, nerealno težak, neproporcionalno težak teret za te zemlje. Što se tiče sanitarnih i tehničkih standarda, E, ono što radimo je da smo na vrlo veliko dušan način ponudili tim zemljama tehničku e, pomoć i suradnju kako bi e, zadovoljile te standarde i kako bi njihovi proizvodi lakše ušli na europsko tržište. Također ćemo primijeniti slične unilateralne mjere i prema Moldaviji. I na kraju Gruzija također uživa jednostrane e, jednostrane, e, preference što se tiče Europske unije. Hvala lijepa. Hvala gospodine Balaš. To pokazuje koliku fleksibilnost moramo, koliko fleksibilni moramo biti u ovoj situaciji, ali kao zaključak e, mislim da je jako dobro što smo imali ovu priliku za razminu mišljenja, a sada riječ dajem gospodinu Valesi da kaže završnih par e, riječi. Hvala lijepa. Došli smo danas do izvjesnih zaključaka. Mislim da je jedna stvar sigurna. Moramo e, osigurati da da ne zakasnimo sa našim prijedlozima i e, rješenjima. Ono što se dogodilo na Krimu pokazuje da moramo unaprijed vidjeti stvari, a ne reagirati kad ruska strana već E, učini svoje poteze. Dakle, moramo osigurati da se to ne ponovi u budućnosti. Hvala lijepa na sudjelovanju u raspravi. Hvala. Kolege, zamolio bih koji neće sudjelovati na nastavku sastanka da polako napuste salu za sastanke kako bismo mogli nastaviti s radom. Imamo velik broj točaka na dnevnom redu, moramo proći kroz sve njih. I would uh, say, you know, that we go now to the uh, Zato sada prelazimo na preporuke vijeću o pregovorima o sporazumu o strateškom partnerstvu između Europske unije i Japana. I zamolio bi gospodina Peterleja da uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepa, gospod eh, predsjednik. Jesam sam vesel, da smo prišli do te faze. Hvala vam. Drago mi je da smo došli do faze u kojoj imamo stajalište ovom sporazumu. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima i sjene na njihovoj spremnosti za kompromise. Bio sam otvoren za one amandmane za koje sam smatrao da su u skladu sa namjenom ovog izvješća, te sam prihvatio veći dio njih. To znači da sam prihvatio one koji pojašnjavaju, odnosno pojačavaju izvješće, te daju jasne upute pregovaračima. Bio sam s druge strane protiv onih koji bi otežali ovo izvješće, uključili neke pretpostavke, što bi bilo kad bi bilo. Poenta je dobiti pregovarački mandat koji će dovesti do sveobuhvatnog strateškog partnerstva koji će dovesti do, do ključne riječi su tu mir i stabilnost i suradnja. Izuzetno mi je drago što ovo izvješće potkrepljuje ove naše ambicije te otvara novu eru u suradnji što je vidljivo iz ovih amandmana. Ovo je dovelo do važnih izjava premijera ABA kada je riječ o nastavku naših odnosa. To je važno i u regionalnom kontekstu u odnosu sa, sa Korejom. Nisam htio prihvatiti one amandmane koji se tiču revi, povijesnog revizionizma. Prihvatio sam dva kompromisna amandmana. Prvi se tiče zemljopisnog pojašnjavanja, druge se tiče politike. E, mislim da nije potrebno iznositi druge detalje kada je riječ o našem odnosu prema ovim odnosima. Naše preporuke su da pregovarači pokušaju potražiti najbolju formulaciju koja će biti odgovarajuće, koja će biti prihvatljiva za obje strane, koje će izdefinirati svoje odnose. To je to. Gospodine predsjedavajući, rekli ste da imamo malo vremena. Ja neću više oduzimati vrijeme. Na uvod, hvala vam na pažnji. Hvala vama. Sad se nalazim u neobičnoj poziciji zato što sam izvjestitelj iz Sijene, a nemam nikog drugoga iz mog kluba, te ćete morati prihvatiti činjenicu da ću sada govoriti u to ime. Dio problema je što su svi pokušali reinterpretirati povijest Međutim, ako se usmjerimo ka budućnosti, moći ćemo postići napredak u tom području, te zato podržavam vaše stajalište. Tu bih i zaključio, te i zamolio gospodina Butikofera za riječ. Hvala vam. Hvala izvjestitelju, gospodinu Peterleu. Razgovarali smo i on je uzeo u obzir naše ideje. Nismo se uvijek e, mogli dogovoriti, zato želim istaknuti nekoliko točaka koje nas e, zabrinjavaju. Prvo se tiče amandmana broj 1. koje se tiče pitanja žena. sada sam vidio da gospodin Peterle, a i vi mislite da se situacija promijenila zbog izjava japanskog premijera. Ja ću se time zasigurno pozabaviti, međutim Za ne mogu zaključiti ovo što ste vi zaključili. Još uvijek vjerujemo da je riječ o osjetljivom pitanju e, te da bi to Europski parlament trebao spomenuti. Drugo se tiče amandmana broj 5. Nadam se da će doći do proširenja područja primjene kada je riječ o suradnji, a ne samo spomenuti mirovnu uporabu nuklearnog, nuklearne energije. To bi, to kako je sad sročeno, malo pomalo jednostrano. Potom amandman 30. Mm, naglašavamo nešto što zabrinjava obje strane, a to je globalni odgovor na klimatske promjene. I još jednom pozivam kolege da to podrže. Osim toga želim spomenuti usmeni amandman broj 1, 2, 4, 19, te one od 10 do 35, to smo pokušali promijeniti, odnosno promijeniti tekst kako bi, eh, kako bi dobili podršku drugih kolega. Hvala vam, gospodin Peterle. Hvala, gospod predsjednik. E, torej nisam pa omenjal... Hvala vam. Nisam posebno to spominjao. Kada se tiče, to se tiče Fukushime i drugih pitanja vezanih uz nuklearnu energiju. Spomenuli smo mirovno korištenje nuklearne energije. Danas sada ćemo uspjeti postići kompromis o amandmanu s kojim se još, o kojeg se još nismo dogovorili. Hvala. Gospodin Salafranka nešto želi dodati. Da podržavam ono što je do sad učinio kolega Peterle. Ja nisam drugo niti očekivao od predstavnika IPP-a. E nama ovo izvješće treba biti usmjereno ka budućnosti. Japan je konstruktivni i korisni partner za Europsku uniju, da zato moramo naći formule uz pomoć koju ćemo razviti bilateralne odnose s tom zemljom. Zemlja se, otvaramo se prema zemljama kao što su Kanada i Novi Zeland i slično, zemljama Merkosura, To je zato važno dovršiti ovaj sporazum sa najboljim uvjetima za nas te za Japan. Onda se spominje demokratska klauzula koja je za nas od velike važnosti te odražava privrženost tog parlamenta ljudskim slobodama. Mislim da je to jako važno istaknuti, međutim moramo uspjeti pronaći formulu koja će nam omogućiti da nadiđemo prepreke s kojima su se do sad susreli u odnosima, a da se pritom ne odreknemo onoga što je već postignuto raznim sporazumima Ukoliko postoji želja da se ovo potpiše, onda ćemo nadeći se prepreke. Međutim, još jednom se pridružujem čestitkama kolegama Peterleu i mislimo da, ćemo, da će ovo izvješće e, dobiti veliku potporu. Hvala vam. Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. To su preporuke vijeću o 69. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. I tu je kolegica Nic koja zamjenjuje kolegu Lamstofa koji nije nazočan da uzme riječ. Izvolite. Hvala vam. Autor preporuke, kolega Lamsdorf, je razgovarao s kolegama iz drugih eh, klubova te izvjestiteljima u sjeni kako bi postigao sporazum o nekoliko kompromisnih amandmana. Mi su, ovi tekstovi su dostupni i ja ću saslušati sve što kolege imaju za reći o istima. I želim vam skrenuti pažnju na dva, odnosno tri usmena amandmana koje gospodin Lamstor želi podnijeti. Jedan se tiče amandmana 15, naša kolega, kolege Šolca, kojim se žele zamijeniti neke riječi. Potom amandman 2, gdje se želi pojti amandmani konačne verzije teksta, dakle točka A, kako bi aktivno promovirali provedbu deklaracije koja se tiče vladavine prava na međunarodnoj razini od 24. rujna 2012 i vidjeti kako se vladavina prava može spojiti sa razvojnim ciljevima za razdoblje nakon 2015. To je to. Dakle, to je objašnjenje teksta iz točke A te predlažemo da se glasa za amandman 51 kolege Štira, te za točku K. Potom se predlažu promjene u amandmanu 63 koje predlaže naša kolegica Muniz. Ako kolege nešto žele reći o tome, mi ćemo to saslušati ukoliko ne, onda će se o tekstu glasovati na način kako je on predložen, dakle sa kompromisnim amandmanima i usmenim amandmanima. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Sala Franka. Hvala vam. I hvala kolegici na njenoj intervenciji. Naši izvjestitelj iz Sjene također želi zahvaliti na suradnji gospodinu Lambdorfu i na dobroj suradnji. Gospodin Preda, u čije ime govorim, govori da postoji veliki konsenzus između klubova zastupnika kada je riječ o definiranju prioriteta kada je riječ o zasjedanju opće skupštine. To će se on potom pretočiti u jasne preporuke. Osim toga, on je od mene zatražio da iznesem neka pojašnjenja u pojedinim dijelovima. On po njemu je od ključne važnosti da postoji kontrola provedbe ovih preporuka, naročito kada je riječ o vladavini prava, to se nalazi u poglavlju mir i sigurnost. Važno je istaknuti tu ulogu regionalnih tijela. To smo vidjeli kada je riječ o situaciji u Maliju, na primjer. Kada je e, riječ o odnosima Europske unije i Ujedinjenih naroda, naš izvjestitelj ističe da je potrebno odmah, a i srednjoročno, u vijeću sigurnosti imati mogućnost ne samo da Europska unija govori jednim glasom, već i da dobije vlastito mjesto u vijeću sigurnosti. Dakle, tražimo dakle, potporu za amandman 57. Kada je riječ o prioritetima, o razvojnim prioritetima od 2015. nadalje, kolega Preda je uputio niz amandmana kojima se želi istaknuti e, da Unija treba jedinstveno djelovati kako bi postigla ove ciljeve i to sa jasnim kriterijima za njihovu primjeru primjenu koji će voditi računa o problemima održivosti. Postoji posebna pak točka koja se tiče financiranja ovih razvojnih ciljeva za razdoblje nakon 2015. I to se nalazi u stavku P teksta rezolucije. Ono kako je sada navedeno bi moglo navesti da Europska unija okljeva kada je riječ o sredstvima za, za sredstvima za te ciljeve, međutim nije tako. Stvari su naravno puno jasnije. Dakle, stavi gospodina Prede da zatraži od kolege Lamstorpa da uzme u obzir amandman 49 koji će pojasniti ovu situaciju koja postoji u vijeću, a to je da se da se izdvoje financijska sredstva za razvojne ciljeve i za 2015. I opet ja uskačem ovdje za svoju kolegicu Mariju Muniz koja je izvjestiteljica u Sijeni i sažeću ono što mi je prenijela. Imamo velik broj amandmana koji smo putili kao klub. Međutim, podržavamo sve one amandmane koje se tiču prava žena, 42-43 gospođe Shake, kao i amandman 44. Ženska prava se nalaze u temelju svih e, akcija koje će poduzeti Ujedinjeni narodi i podržavamo međunarodnu definiciju klimatskih izbjeglica. Kada je riječ o Siriji, podržavamo stvaranje međunarodnog povjerenstva koje će istraživati kršenja ljudskih e, prava u toj zemlji, te će inzistirati da se kazne oni koji su za to odgovorni. I za, bih zamolio gospođu Nica zaključak. Hvala kolegama na njihovim primjedbama. Tu su jasni zahtjevi od kolege Preda. Kad je riječ o amandmanu 49, moram provjeriti situaciju sa autorom izvješća. Ne mogu odmah reći da ili ne. Ali zahvaljujem svim kolegama na njihovom doprinosu i sigurno će sutra stvari glatko napredovati kod glasovanja. Hvala vam, nadamo se da će biti tako. Idemo na iduću točku dnevnog reda. Ovo su bile, dakle, to će biti preporuke Vijeću komisiji Europskoj službi za vanjsko djelovanje o strategiji Europske unije prema Iranu. Ali budući da kolegice Muniz nema, to ćemo odgoditi. Morat ćemo o tome glasovati bez rasprave. Zato što ovdje nema izvjestiteljice. Gospođo Shake, vi ste izvjestiteljica u Sijeni. Oprostite. hvala vam. bismo li mogli ranije znati ukoliko izvjestitelja neće biti ovdje, jer ja sam sada prisutna, odnosno nazočna ovdje kako bih mogla raspravljati o ovim preporukama i mislim da je to jako važno. Naravno da mi je jasno da ljudi imaju i neke druge poslove, međutim mislim da bi bilo kolegijalno kada bismo odmah znali hoće li se o nekoj točki dnevnog reda raspravljati ili ne. Imate pravo, ali evo ovakva je situacija. To je politički realizam, moramo se prilagoditi stvarnosti. Izvolite, gospodine Salafranka. Hvala vam. Kolegica s Hake ima apsolutno pravo. I još bih dodao da ovo nije možda najbolja procedura da se sutra glasa a da se rasprava nije održala, ja to osobno ne mogu prihvatiti. Izvjestitelj u sjeni moga kluba mi je rekao koji je njegov stav o ovim pitanjima, tu su neki drugi zastupnici koji tome žele govoriti i mislim da nije prihvatljivo e, glasovati, a da o tome prije toga nismo raspravljali. nikada tražim da se o tome rasprave, žao mi je što izvjestiteljica nije ovdje. i žao mi što nije nikoga odredila da ju predstavlja. Ukoliko vi smatrate i odlučite da se, neće, da se rasprava neće održati, sutra nećemo o tome moći onda glasovati. I ne možete na ovaj način iskrivljavati pravila. Kolegica Svake je rekla da se ona pripremila, kao i svi mi, Neki su ovdje prisutni putem e, svojih opunomoćenika i mislim da ukoliko želite sutra glasovati, moramo o tome raspravljati, jer u suprotnom nećemo moći glasovati, zato što se u izvješću ne može glasovati, a da nije održana rasprava. Hvala vam koliko znam. Na ovu temu je održan sastanak izvjestitelja u Sijeni. Znam da je postignut sporazum. Dakle, politički govoreći to smo pokrili. Međutim, možemo imati raspravu i bez izvjestiteljice. Vi možete reći koje je vaše stajalište. Koliko inzistirate na tome. I onda ćemo mi to prenijeti izvjestiteljici. Prenijet ćemo i vaša stajališta. I to je jedini način da se ovo riješi, jer inače o tome nećemo moći raspravljati u ovom sazivu. Ovo pitanje je samo po sebi važno, tiče se Irana. Znate da smo u osjetljivoj situaciji kada je riječ o pregovorima i, i sporazum je ovaj koji je predstavljen. Je li to u redu? Izvolite, gospodine Salafranka. Da, to je upravo ono što sam rekao. Međutim, radimo u demokratskom tijelu i mislim da je dobro da su se izvjestitelji u sjeni usreli, da su postigli sporazum, međutim to ne opravdava činjenicu da se preskače rasprava u kojoj trebaju sudjelovati svi članovi ovog odbora, odnosno parlamenta. Ukoliko se odlučimo za, takvu, za takvo nešto, za sva izvješća, onda ćemo se štedjeti velik e, posao. Ukoliko se izvjestitelji sami međusobno slože, onda to sasvim neki novi način izvršavanja stvari. Mislim da je neophodno o tome danas raspravljati kako bi kolege izrazile svoje mišljenje i mislim da je to uostalom i vaš prijedlog. Tako je. Dakle, započnemo raspravu. Izvolite. Ah. Dakle, pitanje o pridržavanju poslovnika. Gospođa Kromberg. Vi ste izvjestiteljica u Sijeni, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, drago me da imamo ovu raspravu. Prije svega, moj klub zastupnika pozdravlja ovo izvješće. Mislim da se da izvješće dolazi pravovremeno. Prvunica što je upravo bila u posjetu Iranu, pregovori su u tijeku. Bitno je da se u ovom izvješću ne uzme u obzir nešto što bi zapravo moglo otežati pregovore. Trebamo gospodinu Rohaniju omogućiti da postigne konačni dogovor i ne bismo trebali tražiti da se u potpunosti prekine obogaćivanje urana. To treba prepustiti da se riješi u pregovorima. Sa strane zelenih mi želimo istaknuti nekoliko stvari. Moramo osnažiti odnose s Iranom. Ovdje govorimo o strategiji odnosa između Europske unije i Irana i o strategiji do potpisivanja konačnog sporazuma. Europska unija mora biti prisutna u Iranu. Imamo velik broj trgovinskih izaslanstava. Isto tako Postoji kulturna razmjena, to nam je potrebno kako bismo se bolje razumjeli i kako bismo shvatili što obični građani misle o suradnji s Europskom unijom. Zato nam je bitno da se otvori delegacija u Iranu i to treba učiniti u što kraćem roku. Zamolila sam predsjednika odbora za vanjske poslove da uputi jedno pismo u kojemu se kaže da delegaciju treba otvoriti što je prije moguće. Htjela bih još naglasiti jednu stvar. Premda je ovo izvješće kvalitetno, ne govori se o pitanjima kao što su ljudska prava i ne spominju se osobe čija su ljudska prava prekršena. Trebalo bi pokrenuti dijalog o ljudskim pravima i dobitnik Nobelove nagrade je već naveo nekoliko stvari koje bi mogle biti preduvjet za takav dijalog. Dakle, mi podržavamo otvaranje dijaloga o pitanjima ljudskih prava s Iranom, ali i otvaranje delegacije od najveće važnosti. Sada ću dati riječ kolegi Salafranka. Gospodine predsjedavajući, izvjestitelj iz moga kluba zastupnika nije mogao nazočiti ovom sastanku, budući da je došlo do preklapanja sa nekim predizbornim aktivnostima što se tiče kluba zastupnika europskih pučana, mi želimo da se otvorimo Iranu, a da se istovremeno ozbiljno uzmu u obzir pitanja kao što su ljudska prava. Također želimo podržati čitav niz amandmana, posebno onih iz našeg kluba i e a Izvijestiti nije tu, nitko je ne predstavlja, prema tome nema smisla da iznesem svoje mišljenje o amandmanima. Dakle, nema smisla da se obraćam praznoj dvorani. Hvala. Hvala, kolegica Šake. Hvala, premda moram reći da sam razočarana ovakvim tijekom događaja, smatram da je bitno da glasujemo sutra. Bitno je da to odradimo tijekom ovog parlamentarnog saziva. Što se tiče mojih amandmana na preporuku vijeća, vezano uz strategiju i prema Iranu i odnose između Europske unije i Irana, htjela bih reći da e, smo mi bili u posjetu Iranu u prosincu prošle godine i nastavili smo vidjeti koje su mogućnosti na raspolaganju. Naravno, osim tehničkih pregovora o nuklearnom pitanju. Naravno da su ljudska prava također bila među našim prioritetima, dakle ja sam stavila naglasak na ženska prava, slobodu izražavanja, putem medija i na internetu, zatim ulogu pravosuđa i činjenicu da osumnjičenici vrlo često ne mogu, nemaju na raspolaganju usluge odvjetnika, tako e, također e, su vrlo često ishod suđenja smaknuća. I to je problem. Zatim smo se bavili i pitanjem stanja u Afganistanu dotok droge i nezakonita trgovina drogom iz Afganistana u Iran i znači preko Irana prema Europskoj uniji je također tema koju smo raspravljali i tu postoje mogućnosti za suradnju. Naravno treba jasno reći da ne može biti osumnjičenika, odnosno ne može e, se dogoditi da netko bude osuđen na smrt. Kroz memorandum o razumijevanju moramo jasno reći da ukoliko bude suradnje s iranskim vlastima ne smije biti smrtnih kazni. Istovremeno smo suodgovorni za događaje nakon što, eh, za ono što će se dogoditi nakon što zapadne snage napuste Afganistan. U Iranu ima velik broj afganistanskih izbjeglica koji su također u osjetljivoj situaciji. Isto tako postoje pitanja kao što su razmjena studenata, e, kulturna razmjena i još neka pitanja e, koje bi zapravo najbolje bilo rješavati putem diplomatskog predstavništva u Iranu. Kolege su nam potvrdili da bi zajednički napori mogli imati veći učinak nego od toga da se djeluje zasebno. Osim ovih pitanja koja sam istaknula, htjela bih reći da postoji prilika za suradnju, da e, istovremeno ne smijemo biti naivni i jedno od glavnih pitanja o kojima smo raspravljali je rat u Siriji. Dakle, o tome smo raspravljali sa iranskim sugovornicima. Taj rat treba završiti što je prije moguće, između ostalog zato što milijuni ljudi pate zbog toga, najviše su izloženi žene i djeca, a Iran igra vrlo štetnu ulogu pomažući Hezbollah i dakle terorističke organizacije koje zapravo nastavljaju nasilje. Dakle, činjenica da treba prestati s korištenjem masovnog e, oružja za masovno uništenje je nešto o čemu se može razgovarati u daljnjem, u, u sklopu daljnjeg dijaloga s Iranom, s Iranom. Dakle, to vam može dati ideju o tome kakve smo amandmane predložili i nadam se da ćemo doći do zajedničke vizije o tome e, kako treba izgledati suradnja između Europske unije i Irana, kakvu Europska unija treba imati strategiju prema Iranu koja mora biti realna i pragmatična. Trebamo vidjeti u kojim područjima e, možemo postići napredak kao što su ljudska prava i rat u Siriji te trgovina e, nezakonitim drogama i pitanje izbjeglica. Nadam se da ćemo, se, e, da ćemo konstruktivno pristupiti glasovanju sutra. Gospodin Tenok ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću govoriti vrlo kratko. Moj klub zastupnika je nešto oprezniji kada je riječ o Iranu. Predsjednik Rohani se još uvijek mora dokazati kao osoba koja je uistinu spremno pregovarati u dobroj vjeri. Dakle, neki još uvijek smatraju da je ovo samo prilika da se kupi vrijeme. Naravno, ovaj dogovor postignut u Ženevi je dobra vijest pod uvjetom da može dovesti do prekida njihovog nuklearnog programa. Trenutno još uvijek nije jasno hoće li se to dogoditi. Imamo određenu zadršku kada je riječ o tome da se Iran uključi kao puni partner u pregovore o situaciji u Siriji, jer bi se na taj način njihova uloga mogla učiniti prekomjerno legitimnom u kontekstu tog tragičnog građanskog rata i pitanje je hoće li to uistinu uputiti pravu poruku ako se otvori delegacija u Teheranu, možda postoji alternativa, možda bismo mogli imati e, na terenu diplomata ili nekog otpravnika poslova, ali ta ideja, ta zamisla da imamo delegaciju u punom smislu riječi bi, je nešto što bi Iran mogao iskoristiti i reći da e, ih mi prihvaćamo usprkos e, činjenici da još uvijek e, proganjaju ljude zbog vjerske pripadnosti, seksualne orijentacije i još uvijek su maloljetnici žrtve smrtnih kazni. Kolega Vidal, smatram da bismo trebali prije svega biti oprezni kod e, formuliranja strategije Europske unije prema Iranu. Da, činjenica da je postignut dogovor u Ženevi dakle u 11. mjesecu 2013. To je značajan korak, međutim kao što se može vidjeti u čitavom nizu amandmana koje su, sam potpisao ja zajedno s kolegama iz e, mog kluba zastupnika. Dakle, činjenica je da ova zemlja i dalje krši čitav niz rezolucija Vijeća sigurnosti, e, kao i obveza iz ugovora o neproliferaciji oružja. Dakle, mislim da bismo se trebali zapravo nadati da će ovaj privremeni sporazum dovesti do jednog e, konačnog i e, sveobuhvatnog sporazuma. Iran je e, pustio iz zatvora neke, neke ljude, neke političke zatvorenike još u rujnu prošle godine. Međutim, ne trebamo zbog toga zatvarati oči pred raširenim smaknućima, zatim e, mučenjem ljudi, posebno manjina i političkih aktivista. Isto tako je došlo do drastičnog povećanja smaknuća nakon što je e, takozvani umjereni predsjednik Rohani stupio na vlast. U posljednja dva tjedna ove godine 40 ljudi je obješeno. Morali bismo inzistirati na tome da Iran da vizu posebnoj izvjestiteljici za ljudska prava UN-a kako bi mogla posjetiti Iran. Mislim da je to ključno pitanje. Ja sam se sastao sa dobitnicom Nobelove nagrade za mir u mom uredu i ona je rekla, inzistirala je na tome na, upravo na, na, toj činjenici. Dakle, ako posebni e, izaslanik za ljudska prava nije u mogućnosti doći u Iran, onda o čemu uopće govorimo? U kompromisnom amandmanu se kaže da bismo trebali podržati rad posebnog izaslanika, međutim to je pre zapravo to nije dovoljno jasno. Trebali bismo zatražiti od iranskog režima da posebnom izvjestitelju da vizu kako bi on mogao posjetiti Iran, kako bi e, mogao na terenu istražiti e, te navode o kršenju ljudskih prava. I na kraju, pitanje o tome treba li Iran sjediti za pregovaračkim stolom kada se pregovara o krizi u Siriji, mislim da zapravo moramo biti čvrsti u osudi Irana i aktivne potpore koju ta zemlja pruža Asadovom režimu. U ovom trenutku, ako radimo bilo što drugo osim da budemo oprezni, mislim da nećemo dobro postupiti. Imamo privremeni sporazum i sada trebamo pričekati i vidjeti hoće li Iran e, provesti u dijelo te odredbe i hoće li uistinu ići u smjeru veće transparentnosti. Hvala, Sir Robert. Niste zatražili riječ, dobro, onda to ne stoji. Moram intervenirati jer je kolegica Marija u međuvremenu poslala neke bilješke, pa ću vam to pročitati. Dakle, postoje tri osnovne stvari. Kao prvo, naš klub zastupnika će glasovati protiv amandmana 73. kojim se briše apel da se, poziv za otvaranjem delegacije Europske unije u Teheranu. Bilo je i nekih razmimo ilaženja sa drugim klubovima zastupnika. E, čuo sam vaša mišljenja, prenjeću ih Mariji. Zatim imamo amandman 156. koji uvjetuje međuparlamentarni susret Iranu susretima sa disidentima i nevladinim udrugama. Dakle, stavlja se uvjet za te posjete, međutim, autorica izvješća smatra da je to kontraproduktivno. Na kraju imamo amandmane 20 i 23 EPP-a. Spominjanje rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda je nešto što ne pomaže jer isti članovi Vijeća sigurnosti sada pregovaraju s Iranom i zapravo odstupaju od spomenutih rezolucija. Dakle, tu se ne poklapaju riječi i dijela. Evo, to su tri aspekta koje je e, spomenula Marija. Sutra ćemo glasovati i donijet ćemo konačnu odluku. Hvala svima. Sada idemo na sljedeće izvješće, a to je izvješće kolegice Ojland koja nije ovdje, ali gospodin Watson će će sada uzeti riječ u njezino ime. A radi se o uvođenju zajedničkih viznih ograničenja za ruske dužnosnike upletene u slučaj Sergeja Magnitskog. Mislim da će se uskoro pojaviti problem da ćemo morati reći na kojoj osnovi odbijamo vizu, da li je to zbog Krima, zbog slučaja Magnitski, no dobro. Evo, eh, dajem riječ kolegi. Hvala gospodine predsjedavajući. Kolegica Kristina Ojland se ispričava što nije mogla nazočiti današnjem sastanku, no u, bila je u kontaktu sa izvjestiteljima o Sjeni u Strasburu prošli tjedan i smatram da ovdje imamo preporuku koja je spremna za glasovanje ovaj tjedan. Čini se da imamo potporu za preporuku, uključujući i popis s imenima, međutim možda nemamo potporu socijalista i demokrata za to. Jer e, mislim da je ovdje, e, naime, eminentni kolega iz tog kluba je napustio dvoranu. Da, molim vas, ne pucajte u pijanista. E, ja bih htio pozdraviti činjenicu da je Bill Browder s nama iz Heritage Capital. On je inače bio jedan od e, klijenata gospodina Magnitskog i uistinu je e, se zalagao za to kako bi članovi obitelji Sergeja Magnitskog, kako bi bila zadovoljena pravda i prema njima. Ovo je preporuka koju sam ja imao čast provesti kroz odbor u veljači 2012. godine, a riječ je o dosljednoj politici prema režimima prema kojima Evropska unija primjenjuje neke mjere ograničenja. U listopadu 2012. usvojena je prva preporuka o uvođenju zajedničkih viznih ograničenja za ruske dužnosnike upletene u slučaj Sergeja Magnitskog E, ta je inicijativa tekla paralelno sa jednom sličnom inicijativom u SAD-u o uvođenju ograničenja kretanja tih dužnosnika i nekih drugih osoba upletenih u slučajeve kršenja ljudskih prava u Rusiju. U listopadu smo u rezoluciji zatražili od vijeća da sastavi popis ruskih dužnosnika koji su bili upleteni u slučaj Magnitski i da se e, njih stavi na taj popis e, da im se zabrani izdavanje vize. Međutim, vijeće nije reagiralo kao ni Europska služba za vanjsko djelovanje nisu e, to čak stavili niti na dnevni red vijeća e, za vanjske poslove, niti su podnijeli izvješće parlamentu o poduzetim radnjama i zato je e, kolegica Ojuland ponovno iznijela ovo pred odbor. Imaćemo ponovno glasovanje na plenarnoj sjednici. Ovoga puta smo uključili popis imena. Imamo 32 imena i postignut je kompromis sa izvjestiteljem u sjeni EPP-a kako bi se sljedeća formulacija uključila u stavku 1d, a mislim da ste svi dobili tekst. Mislim da bi to trebalo stajati sljedeće. Nakon zakona o vladavini prava, da se između ostalog sljedeći ruski državljani stave na popis kojima se brani izdavanje vize i tako dalje. Nadali smo se da će klub zastupnika socijalista i demokrata to podržati. Dakle, tu e, postoji mogućnost za daljnje izmjene i e, za to da se dodaju još neka imena na popis. Trenutno imamo 16 osoba na listi koje su isto tako i na popisu SAD-a za zabranu vize i još 16 ljudi koji su bili uključeni u suđenje eh, Sergeju Magnitskom i članovima njegove obitelji i to postumno. Eh, htio bih još iznijeti nekoliko političkih primjedbi na ovu inicijativu. Da, mi shvaćamo da vijeće i države članice, a ne Europski parlament, predstavljaju tijelo koje donosi odluke o zabrani izdavanja vize. Tako stoji u ugovoru. Međutim, smatramo da bi oni trebali i morali reagirati, barem eh, se očitovati na našu preporuku. Ova preporuka je uglavnom simboličke prirode, ali smatramo da je važna. Trenutak je da se pokaže da počinitelji zločina ne mogu samo tako koristiti pogodnosti putovanja i pristupa financijskim i drugim uslugama na teritoriju Europske unije. Usvajanjem ove preporuke zapravo šaljemo dvije političke poruke, jednu vijeću da naše preporuke shvati ozbiljno, to se odnosi i na visoku predstavnicu, a drugu poruku šaljemo građanima Ruske federacije i kažemo da ćemo pokazati solidarnost i da ćemo čvršće nastupiti kada je riječ o suprotstavljanju aktivnostima kriminalaca e, i onih koji vladaju u Kremlju. Kolega Salofranka ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja zamjenjujem izvjestiteljicu gospođu Ojuland. Gospodine Watson, hvala vam lijepa što ste, nam, što ste nas izvjestili o ovom izvješću što se tiče pučana mi smo uvijek podupirali uključivanje ovog pitanja na dnevni red. Mislim da Europska unija mora dati čvrst odgovor, osobito u svjetlu nedavnih događaja. Ta lista bi trebala sadržavati imena izvjesnog broja osoba naš izvjestitelj u sjeni slaže se sa izvjestiteljicom što se tiče uključivanja 32 imena na tu listu s obzirom i na činjenicu da odnosno ta bi lista trebala biti preporučena institucijama koje su nadležne za donošenje takve odluke. Dakle, mi podržavamo sve što je kolega Watson rekao. Hvala lijepa. Sljedeća e, govornica u ime zelenih, gospođa Lohbiler. Mi također podupiremo ovu preporuku. E, dakle, ovo što se danas mora odlučiti je odluka o sankcijama. Dio sankcija u vezi sa Krimom e, je upravo ovo o čemu odlučujemo u slučaju Magnitski. Dakle, nadam se da će se tu dogoditi pomak ovoga tjedna. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Gospodin Watson. Hvala gospodine predsjedavajući. Mi naravno znamo da je vijeće danas odlučilo da se uvede e, uvedu restrikcije što se tiče putovanja prema osobama koje su odgovorne e, za ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. E, ne znam da li su neke od tih osoba iste osobe koje su odgovorne i za slučaj Sergeja Magnitskog. Vaša vaš komentar, komentar gospodine predsjedavajući e, je doista e, ispravan. U svakom slučaju sutra ćemo glasati, a sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda a to je izvješće Kristofa Liseka o sporazumu između Europske unije i Gruzije. I pošto praktički nema amandmana, mislim da znate da nema potrebe za raspravom. Također ćemo i o tome glasati sutra. a sutra počinjemo sa glasanjem u 9 i 15. Sir Robert, 9 i 15 znači da se od 9 sati već se trebaju početi pripremati kako bismo u 9 i 15 doista počeli. U redu, današnji sastanak je time završen. E, želim vam ugodnu večer i vidimo se sutra ujutro. Hvala.